Mes chers collègues, s'il vous plaît. Allez, nous allons continuer. Drage kolege, ako mi dopustite, nastavit ćemo sa radom. En attendant, Madame Bulge, j'aimerais... Još čekamo na gospođu Bulls, pa bih ja htjela ispraviti jednu malu grešku do koje je došlo danas ujutro. Kada sam vas danas ujutro u 10 sati rekla da je vani 40 stupnjeva, ne, nije e, bilo vani 40 stupnjeva, nego 30 stupnjeva. Dakle, ne bih htjela da dođe do lažnih vijesti u mom odboru i zbog toga to sada želim ispraviti. A trenutno je vani 36 stupnjeva, ne 40. I eto, Dominik, e, to je mali ispravak. Za sljedeću točku Htjeli bi pozdraviti našu europsku povjerenicu koja je ovdje i koja stiže. <laughs> <laughs> mes chers collègues. Merci, Violeta, d'être... Hvala ti, Violeta, što si ovdje s nama. Imamo sat i pol koje ćemo provesti zajedno. Razgovarat ćemo o budućem eh, planu puta komisije, posebice on za nas relevantnim točkama. Pokušat ćemo saznati do kojih je na novih rezultata došlo nakon sastanka o transportu što se tiče svih zakonodavnih tekstova u kojima se trenutno još pregovara. Draga Violeta, vrlo nam je drago što ste ovdje s nama. Znam da Violeta voli eh, sva pitanja prometa, da je ju to jako zanima, ali da ćemo ti samo 10 minuta, dobro, u redu 12 minuta. A zatim ćemo, kao i malo čas, imati dva kruga postavljanja pitanja. Prvo koordinatori, nemamo mnogo vremena, dakle minuta za pitanje i zatim ćemo imati drugi krug e, koji će, imati, e, koji će biti za, za ostale zastupnike koji će također imati pravo postaviti pitanje povjerenici u trajanju od jedne minute. E, molim vas naznačite tko želi govoriti, u drugom krugu, dakle nakon koordinatora kako bismo vas zabilježili. Violeta, evo započinjemo sa novim sazivom s tobom. Izvoli, predajmo ti riječ. Hvala, hvala vam što ste me pozvali u ovaj dom, čak i u ovom trenutku. Mislila sam da ste svi na godišnjem odboru, vidim da ste kako još aktivni. Vrlo mi je drago vidjeti ovdje neka stara lica, već poznata, ali njih nema toliko mnogo. No znam da su to oni najiskusniji i sigurna sam da će prenijeti sva svoja iskustva i sve važne poruke iz proteklih eh, pet godina zajedničkog rada i vama ostalima. A drago mi je isto što vidim i mlada, svježa, eh, entuzijastična lica, nove zastupnike, jer ćete vi eh, dovesti u pitanje sve ono što smo napravili, pokušati sve učiniti još i boljim. I stoga čestitam svima koji su izabrani i koji će oblikovati budućnost europskih politika u idućih pet godina. I naravno da će i meni biti jako drago surađivati s vama sve do kraja mog mandata. Pokušat ćemo zaključiti sa još nekoliko preostalih dosijeja koji su doista vrlo važni za funkcioniranje europskog prometa. Moram reći da je vaš odbor u svakom slučaju jedan od najaktivnijih odbora. Svakih nekoliko mjeseci sam se osjećala kao da imam ponovno saslušanje kada bih se vratila u parlament, Rasprave su uvijek bile jako žestoke, jako široke, a istodobno e, ste bili jako usredotočeni na ona najhitnija pitanja e, na koja moramo naći odgovor zajedno. I bilo mi je veliko zadovoljstvo, velika čast e, tako angažirano raditi sa svima vama. No, izazovima nema kraja. Vi sada započnite s radom u jednom razdoblju kada imamo još i veću dinamiku. I dopustim da samo spomenem nekoliko pitanja. Naravno, pitanje klimatskih promjena, utjecaj na okoliš. Prije četiri, 5 godina smo počeli sve to osjećati, ali to tada svakako nije bilo nešto što je bilo u samoj srži svih e, političkih programa. Danas to vidimo posvuda i znamo da je promet odgovoran za 24% e, svih emisija, a i da je odgovoran za neka druga vrsta zagađenja i naravno da s tim u onda nosimo veliku odgovornost. I stoga vas pozivam da budete e, hrabri, ali i realistični, da pomognete svima, svim dionicima da prijeđu taj put kojeg moramo proći kako bismo ostvarili vrlo ambiciozne ciljeve, ono što zovemo Vision Zero e, do 2050. godine. Ja znam da je to moguće, moguće je to postići. Naravno da će digitalizacija biti onaj sljedeći, e, najveći e, trend o kojem smo već dosta govorili u proteklih nekoliko godina. Tu ćemo imati sve više opcija za nove oblike utjecaja na tom tržištu kako bismo imali pravilno tržišno natjecanje na europskom tržištu, ali i šire, globalno. Sigurnosne prijetnje i one neće nestati. Sigurnosna pitanja su stalno nešto vrlo hitno zato što znamo da je sigurnost vrlo važno pitanje u prometu i da onda zatim iza toga slijedi sve ono ostalo. Ograničenja na tržištu i mnoge druge elemente, na njih ćete još naići. Ali znam, znam kakva je filozofija odbora za promet i znam da ste jaki da što god se dogodi, da ćete se vi uspjeti s time suočiti. A sigurna sam i da ćete sa novim komisijama imati izuzetnog povjenika koji će moći dobro raditi s vama. Svi ti izazovi, sve te prilike, koje će nastati, koje ćemo morati riječiti, pokušali smo ih integrirati pod jednim zajedničkim nazivnikom, a to se zove Transportna unija. Pozivam vas da nastavite se angažirati za to, jer morate imati jasne, e, otvorene političke poruke i isto tako imamo i e, onu viziju nula, dakle e, nulta stopa zagađenja do 2050. nulta stopa smrtnih slučajeva u prometu do 2050. i nulta stopa e, u smislu uklanjanja svog administrativnog tereta prije svega potrebe za papirnatim dokumentima u području prometa, a i usluge za putnike. To su sve vrlo jasni ciljevi, vrlo jasne vizije, ali za to je potrebno mnogo mali malih koraka kako bi se to sve doista i ostvarilo. U e, proteklom sazivu kada sam radila s vama uspjeli smo 49 zakonodavnih dosijeja usvojiti i to znači da smo mi bili doista najbolji. 33 zakonodavnih e, dosija smo uspjeli zaključiti. To je nevjerojatan uspjeh i hvala svima koji su uspjeli doprinijeti tom vrlo uspješnom programu. Ali 16 zakonom dosija je još u izradi i pozivam vas da ih što prije doključite zato što su nam ti fajlovi tekako potrebni i još sam naravno spremna raditi na njima s vama tijekom mog mandata. Također smo pokrenuli i nekoliko krugova pregovora e, o međunarodnom prometu, e, u zakoplovstvu, primjerice, ali i sekundarno zakonodavstvo ko, e, provedbeni delegirani koje vi morate odobriti. Dopustite mi da govorim o dva prioriteta za koje smatramo da su najvažnija. Kao prvo instrument za povezivanje Europe 2.0 te paket za mobilnost 1. Instrument za popisivanje Europe 2.0, tu smo imali pregovore o paketu o višegodišnjem finansovom okviru. To je nešto oko čega smo se skoro uspjeli složiti. Posebice za instrument za povezanje Europe 2.0, tu smo ostvarili djelomični dogovor u travnju, ali to je samo djelomični dogovor i nadam se da mogu računati e, na vas da ćete to završiti ne mogu naglasiti koliko je važno da e, imamo kontinuitet u smislu ulaganja u e, prometni sektor. Ako e, stane promet, sve će dugo stati. Ako naš model prometa doživi neuspjeh, onda će cijeli naš model gospodarstva doživjeti neuspjeh. Dakle, molim vas E, radite na tome, zaključite to kako bismo mogli dalje nastaviti ulagati u projekt, prometne projekte u Europi. Samo da vas e, malo potaknem. Mi smo pokrenuli doista e, visok broj natječaja u proteklih 4,5 godine. Za svaki natječaj smo imali dvostruko više prijavljenih nego što smo imali mogućnosti, kad kad smo imali čak i sedam puta više prijavljenih, što znači da ima mnogo zanimljivih projekata na tom području i zbog toga je to toliko važno. Zatim, drugi paket za mobilnost, kao što znate, prije dvije godine komisija predstavila paket za mobilnost broj 1 kako bi se osiguralo dobro funkcioniranje tržišta cestovnog prometa i bolje radne uvjete za vozače. Vrijeme je proteklo, ali se situacija na terenu nije uopće poboljšala, baš naprotiv, situacija se i dalje pogoršava, što znači da je bilo dobro da smo usvojili taj paket, a pregovori pritom su bili jako teški. Naravno, na kraju se uvijek događa da jedna strana pobjedi, a druga strana, tako se čini, e, gubi, ali e, to nije istina demokracija pobjeđuje, a postoji tu još uvijek i prostora za poboljšanje. Stoga se doista nadam, a finsko predsjedanje mi je to e, jamčilo, zajamčilo, da su spremni odmah čim ste vi spremni e, ući s vama u dijaloge kako bismo mogli zaključiti sa tim dosijeom o paketu. I kao što sam rekla, ja sam e, sigurna da možemo još dodatno i poboljšati taj paket kako bismo odgovorili na neke od izazova u kojima dolazi do, u određenim regijama, ali taj paket je potreban. 60% smanjenja administrativnog tereta, samo ta činjenica bi nas trebala motivirati kako bismo isto tako konačno imali jedan socijalni okvir koji ćemo učiti da, da privučemo mlade ljude u, tu profesiju. U toj profesiji nema mladih radnika. Doista imamo e, pomanjkanje vozača. Ne zbog ničeg drugog, nego zbog uvjeta prema kojima moraju raditi. Stoga e, mobilizirajmo se, pokušajmo to zaključiti jer je to doista potrebno tržištu, ali i ljudima. Zatim kombinirani prijevoz, da se brzo završe pregovori o paketu za mobilnost broj 1. Pa to je zapravo nešto da se onda krene, može krenuti u pregovore i oko kombiniranog prometa. To su države članice jasno rekle i to je dakle još jedan dodatni pritisak na tom paketu za mobilnost broj 1 da se tu klimatske promjene, svi ti dosije koji su ticani e, koji se tiču klimatskih promjena povežu sa time i da se taj prvi korak zaključi. Nisam jako sretna po pitanju toga kako e, smo obradili to pitanje kombiniranog prometa. Ja u svakom slučaju sam radila na tome da ne dobijemo najgori okvir, najgori paket e, danas, ali na to moramo obratiti pažnju i trebamo stvoriti zakonodavstvo o kombiniranom prijevozu e, koje će biti motivirajuće, koji će i doprinijeti e, borbi protiv klimatskih promjena. E, još jedna stvar koju bih htjela spomenuti je EFTI. Na zajedničkom sastanku ministara za promet su ministri usvojili prijedlog za elektronički promet, prijevoz robe. To je nešto što treba zaključiti još pod finskim predsjedanjem. Ja sam se jučer s njima sastala, mislim da ste se vi danas sastali s njima i kao što ste mogli vidjeti oni su isto tako e, spremni zaključiti s tim dosijevom. Zašto je to važno? E, s tim ćemo onda moći digitalizirati informacije o prijevozu robe i to bi nam trebalo dopustiti da e, do 2014. godine uštedimo 22 milijarde eura u administrativnim troškovima. I mislim da je taj argument već dovoljno jak da nas motivira da jako brzo usvojimo završne zaključke. U lipnju je vijeće također raspravljalo o izvješćima o napretku e, vezano uz neke druge važne teme. Ja bih vam htjela shvatiti pažnju na to jer vjerujem da ćete pod finskim predsjednjem također morati na tome raditi i da onda nakon ove godine možete krenuti u trialoge s njima. Kao prvo je dosije eurovinjete, zatim streamlining TNT-a, da se pojednostave postupci, da se poveća provedba projekata, infrastrukturnih projekata za TNT, e, tu se kaže da treba predugo vremena da se sva ta dokumentacija prikupi, da se krene sa ulagačkim projektima. Sada smo mi pripremili na novi okvir koji nam omogućava da ubrzamo e, te administrativne postupke za projekte vezane uz TNT kako bi se pobinulo da se svi koridori TNT-a završe do 2040. godine i da onda možemo do 2050. godine zaključiti sa onim e, sveobuhvatnim e, mrežama. Što se tiče Uh, e, unamljenih vozila, da olakšamo unamljivanje teških vozila za prijevoz robe u drugim državama članicama, a da pritom zadržimo razinu sigurnosti. Molim vas da razmotrite da dosije, tu imamo velike poteškoće na tržištu to je nešto što se tiče stvarnog života i to je nešto što treba riješiti na europskoj razini. I na kraju, ali ne najmanje važno, imamo i pitanje e, prava željezničkih putnika gdje trebamo se promijeniti da imamo dobru provedbu, da e, pojednostavimo trenutna pravila koja su bila fragmentirana. Tu je predsjedanje Finske također spremno e, raditi na tome i to dovršiti. Da samo kažem jednu, krat, jednu nešto kratko vezano uz eurovinjete. Jer kad kad različito tumačimo i čujemo različito tumačenje u medijima oko toga što želimo postići ili ne. Ja bih eh, ovom prilikom htjela reći da eh, europski građani eh, doista nameću velik pritisak na transportni sektor kako bi smanjio svoj utjecaj na okoliš i to je dobro. Kao što sam rekla, više od 20% smo mi, je taj sektor odgovoran za emisije. Prijedlog Eurovinjeta je e, tu nešto što može predstaviti rješenje zato što imamo tu e, načelo korisnik plaća i zarađivač plaća. Mi smo E, tijekom četiri godina e, radili na izvješću gdje smo sve eksterne troškove istraživali. Istraživali smo situaciju za sve države članice po pojedinačnim načinima prijevoza. To izvješće je doista vrlo dobro, molim vas da ga pogledate i vjerujem da će u novoj komisiji uslijediti danji prijedlozi. Još jednom želim to reći ovdje pred vama, molim vas prenesite to i građanima Drago mi je da je došlo doista do napretka kada se radi o tome da nađemo neko dobro rješenje za e, redovite e, za one koji redovito e, putuju i prelaze dosta velike udaljenosti kako bi stigle na posao. Naravno da mislimo raditi i na raznim e, zakupovnim dosijema. Kao što znate, mnogo toga je sada blokirano. Mi smo e, dosta sveobuhvatnih sporazuma o zakupovstvu uspjeli dogovoriti što će pokrenuti e, konkurentnost Srpsku uniju, ali nismo još u mogućnosti da ih doista i pokrenemo. Imamo i pitanje upravljanja jedinstvenim europskim nebom, a sve je to zbog pitanja Gibraltara. Ne mogu vam niti opisati koliko sam frustrirana. Samo vam mogu reći da 2,8 milijardi eura godišnje, barem toliko gubimo, samo zato što ne možemo pokrenuti konačno te sveobuhvatne sporazume. A da ne govorim da imamo i pitanje e, gužve. To svi e, to ćete svi doživjeti ove godine. Ne možemo E, poboljšati to pitanje nam je potrebna jednoglasnost u vijeću, a pitanje Gibraltara nije riješeno. To je nešto što nadilazi ovaj dosije u prometu, to je zapravo jedno diplomatsko pitanje koje treba riješiti na e, vrhovnoj razini. Stoga vas molim da pozitivno e, utječemo na taj proces kako bi konačno mogli iznaći rješenje. Mislim da sam iskoristila vrijeme koje ste mi dali, vjerujem da će biti dosta pitanja, a na kraju vam još mogu reći da sama ova činjenica da je ova dorana danas e, toliko popunjena znači da odbor promet da je već ozbiljno krenuo s radom. Doista vam želim uspješan mandat i mnogo dobrih projekata za e, europski sektor prometa. Hvala vam. Merci euh, Violeta pour le rappel de Hvala vam Violeta što ste spomenuli one e, najvažnije teme. Uvijek se iznova postavljaju jednaka pitanja, e, paket za mobilnost, dakle radni uvjeti vozača. Nećemo ih ostaviti po strance. Mi doista tu pokazujemo dobru volju. Vijeće ima već stajalište, a parlament će postići stajalište. Mi to želimo. Odredili smo vremenske rokove za to i onda ćemo odrediti mandat za pregovore. To će se dogoditi na sljedećem sastanku kojeg ćemo odraditi s koordinatorima. Podsjećam vas da smo se dosta izmijenili, ima zastupnika koji nisu više zastupnici, tako da moramo promijeniti izvjestitelje u nekim slučajevima, ali izvjestitelje u sjeni. Ali nadam se da će doista brzo doći do pregovora. Druga stvar koja je isto tako važna kao što ste rekli gospođo Bulc, je to da više ne možemo gubiti eh, na vremenu eh, zbog eh, različitih tekstova koje, za koje već imamo stajališta parlamenta, a koje su sada stavljeni u ladicu. Recimo eurovinjeta. To je jedan način da se borimo protiv klimatskih promjena. Sada to treba pokrenuti kako bi se i taj sektor pokrenuo. Dakle, kako bi se pokrenuo sektor prijevoza robe treba prebaciti prijevoz robe na željeznice. Još jedna treća stvar o kojoj se ne govori dovoljno i e, što ćemo mi naglasiti u našim raspravama, ne govori se mnogo o turizmu trebamo visoko na našem dnevnom redu postaviti to pitanje održivog e, turizma, dakle ne veliki kruzari koji oplovljavaju u Veneciju, e, u luke, e, gdje više ne znam onda što napraviti sa tim plutajućim otocima. S tim treba završiti. Treba dakle za to pogledati to pitanje turizma. Za ne Izabela, da. I zatim trebamo isto tako naći nova rješenja, što znači da E, istaknemo i druge sektore o kojima ne razgovaramo e, često, primjerice pomorski sektor i on sudjeluje u ovom pitanju zagođenja i on isto tako ima utjecaj na okoliš, zatim zrakoplovni sektor, tu ćemo tražiti istu stvar kao i paket za mobilnost. Želimo imati paket za zrakoplovstvo sa socijalnim e, dijelom. Nije moguće da imamo čarter aviokompanije gdje stuardese e, i piloti rade pod e, groznim uvjetima, a isto tako imamo i okolišni aspekt svega toga. Dakle, zakoplovstvo treba tu preuzeti svoju odgovornost, prije svega što se tiče emisija stakleničkih plinova. Još jedna zadnja stvar, i to će biti jedna važna tema također, danas jutro sam to rekla, ja neću E, niti e, centimetar ustupiti što se tiče prava, e, putnika. O tome ćemo ponovno pregovarati. I kada smo razgovarali onaj studij o intermodalnosti, kada je gospodin Kof na to podsjetio, Naime, intermodalnost je nešto što nije skupo za lokalnu i regionalnu razinu. Primjerice da se potiče to da se može biciklima putovati, da on bicikl može, može ići na vlak neću ustupiti što se toga tiče. E, ne moramo doista ponovno pokrenuti i taj dosje. I zatim niste to spomenuli, a imali smo velike pregovore o tome e, prije svega sa e, onim bivšim zastupnicima, to je pitanje Brexita. Jako brzo će doći do Brexita. Imali smo dakle zrakoplovni sektor, pomorski sektor, cestovni sektor o kojem smo raspravili. Trebamo se boriti zato što ako se ništa ne dogodi doći će do potpune paralize na cesti, u zraku, e, što se tiče prijevoza robe. Mi, smo, mi moramo biti taj odbor koji će unaprijed razmišljati o tome. Zatim, pitanja proračuna. Mi smo do sad uspjeli zadržati proračun u okviru odbora za promet morat ćemo e, to činiti dalje kako bismo posebice i preusmjerili taj proračun na naše prioritete. Zašto? Zato što građani od nas traže konkretne rezultate. I zbog toga kada, evo sad spominjem konkretne stvari, stvari vas pozivam da postavite pitanja. Krenut ćemo sa gospođom Taylor. Imate jednu minutu. Uh, thank you very much. Hvala vam lijepa, povjerenice, dobar dan. U ime Pučana zahvaljujem vam na uloženom trudu e, u Digimovu u posljednjem mandatu. E, dosta ste toga i postigli, pogotovo s obzirom na to da nije uvijek e, okruženje bilo pozitivno. Sve više se moramo baviti pitanjima e, zaštite okoliša i društvenim pitanjima koja su vrlo važna, ali ne mogu biti isključivo središte pozornosti našeg rada i trebamo se refokusirati na pravu mobilnost, transport, dakle prijevoz i mobilnost e, e, i turizam. Prava putnika kao pitanje nisu nije postignut napredak što se Gibraltara tiče na tome treba još raditi pa poradimo na tome i pokušajmo e, riješiti e, i to treba činiti u svakoj mogućoj prilici ozelenjenje e, sektora transporta se E, ima e, u nama vrlo e, ozbiljne zagovornike i vjerujem da će to pogotovo zaživjeti u budućnosti. Hvala vam lijepa. Podsjećam da će zapravo klima i klimatske promjene biti u središtu pozornosti u mandatu nove predsjednice komisije. I vrlo, vrlo jasan signal je odaslan da bi se ukazalo na to da je klima glavni prioritet. Hvala vam. Minuta, dvije, samo jedna. Gotovo da se ni ne isplati govoriti, ali gospođo Bulc, ja ću ipak izraziti e, zahvalnost u ime socijalista, kluba socijalista za vaš e, rad i trud i imam zapravo nekoliko pitanja i jednu kritiku. Počinjem od kritike. Podsjećam i vas i nas o, o e, E, rješenju, odnosno o odluci Europskog suda pravde njemački PKV e, pitanja i e, moje pitanje se odnose na drugo problematično pitanje između Bavarske i Austrije. Vi znate da na kamionima koji idu preko prijevoja, alpskih prijevora, prijevoja i Brenera. E, dakle, komisija e, i tu treba djelovati i u prethodnom mandatu nismo dovoljno učinili jer e, i ja sam bio izvjestitelj za e, međutim u razdoblju 2021. E, i 2022. dva e, treba to sve revidirati i 11,3 milijarde eura ide u ovu svrhu i trebamo zapravo gledati dobiti što je moguće više novca. Ja ću govoriti španjolskim, gospodin Boses Diaz. Povjerenice, ja vam samo želim zahvaliti, neću postavljati pitanja i to na vašoj predanosti u e, vođenju ovog resora i sasvim očitom. ste djelovali e, vrlo učinkovito. Osim toga, treba učiniti sve što je moguće da se e, postignu, e, postigne sporazum između svih klubova koji su zastupljeni u ovom odboru. I mi kao jedna važna poluga trebamo činiti što je u našoj moći da se to ostvari i kao što rekoh neću postavljati pitanja i e, činjenica je da biste nam vi mogli reći s čim ste najzadovoljniji od svih postignuća i e, što je vama bilo e, najvažnije postignuće za vrijeme vašeg mandata. Hvala lijepa. Hvala lijepa predsjednice. Ja pozdravljam e, povjerenicu i e, u mnogo čemu ovo je sada trenutak za razmatranje onoga što se na razini komisije događalo u proteklih pet godina ako to pogledamo e, u kontekstu ovog tjedna u Europi, e, bilježe se rekordne temperature već e, u nekim dijelovima, jučer u Francuskoj recimo 41 stupanj i u Ujedinjenoj Kraljevini sutra ide preko 38,5. Mislim da je sada danas ovdje vani preko 36 stupnjeva ako ne i više. Dijinlo nas e, osim toga upozorava na najgoru moguću kvalitetu zraka u Briselu, dakle trebalo bi se e, suzdržati od vožnje i paziti na osjetljive starije osobe i djecu. Smatrate li vi da ste e, učinili dovoljno u zaštiti okoliša, odnosno doprinosu, poboljšanju kvalitete e, zraka u gradovima i e, sprečavanju e, promjena klime. Preko tisuću milijardi eura godišnje se troši u ove svrhe, a to su ogromni troškovi. To je ideološko pitanje, a pitanje se odnosi na to je li Evropska unija u e, nastojanju za postizanjem e, jedinstvenog tržišta i olakšavanjem putovanja dala doprinos pogoršanju e, situacije emisija na europskoj razini. Rado bih od vas čuo odgovor o tome sad kad se na kraju mandata. Molim, držite se vremena koje imate na raspolaganju. Gospodin Hajdar, izvolite. Ja ću govoriti njemačkim. Kao austrijski zastupnik meni je ova diskusija o eurovinjati jako važna i mi imamo poseban sustav za obračun pristojbi za teška vozila, ali mislim da, i mislim da se taj sistem koji dobro funkcionira ne treba mijenjati. I sad e, molim kod e, revizije te direktive, molim da se pazi kako ne bi nastali dodatni i preveliki troškovi za građane. Stoga moje pitanje vama, povjerenice, što vi mislite, kako procjenjujete vi E, ovu cijelu priču o reviziji te direktive, da li kanite dodatne pristojbe za privatna vozila ponovno uvesti, a ako onda kada? I onda me zanima još nešto u vezi pristojbi. Mi recimo preporučamo da i zaopće zanima nas zapravo šta će biti sa tahometrima i novim tahometrima elektroničkim. Da li recimo kanite e, u novim tehnologijama predvidjeti da se to poveže sa novom aplikacijom na pametne telefone, što bi pojednostavnilo stvar. Počinjem sa zahvalom povjerenici na petogodišnjem eh, radu i imali smo dosta dobru suradnju u nekim pitanjima, ali neka su još otvorena kao paket e, za mobilnost. Ja bih e, osim toga želio kombinirati e, to sa zaključenjem zapravo vašeg rada i činjenicom da nismo uvijek postupali po pravilima. Možemo reći da recimo do 2050. neće više biti vozača kamiona, ali i dalje ćemo imati paket za e, mobilnost, a bez vozača e, kamioni će e, se voziti po 2-3 tisuće kilometara. Dakle, ono što E, je potrebno, jesu li nam e, onda potrebna sigurna parkirališta za kamione ako uopće neće biti kamiona koji bi se u njima, e, na njima parkirali. Dakle, znam da je potrebno više mjera i da još nisu donesene sve odluke koje se odnose na paket za mobilnost. To će biti učinjeno tek u rujnu. Hvala vam, gospodin Silom. Gospođa Kontura, izvolite. Hvala vam lijepa, pozdravljam povjerenicu i e, zahvaljujem je na odrađenom poslu E, što se tiče paketa za mobilnost, smatram ga e, nečim što je od najveće važnosti. Smatramo da je to e, ključan paket i upravo zato naši pregovori ne smiju zastati budući da se to odražava i na radne uvjete, radne uvjete vozača i opću sigurnost, a koliko razumijem treba početi što je moguće ranije, a do sad postignuti kompromise treba e, se nastaviti. Što se tiče promjena klime, e, to jest prioritet i vi ste to rekli, rekli su i ostali govornici. Nema dvojbe i mi e, trebamo staviti u središte svega čovjeka jer e, ozelenjeni e, prijevoz je e, društveno važan, a važan je i taj ljudski aspekt. I što će se međutim događati sa najsiromašnijim slojevima društva koji ne smiju biti isključeni iz svih ovih mjera? Hvala, gospodin gospodine Kontura. Gospođo Bulc, izvolite. Hvala lijepa. Gospođo Karima, ovo su sve važna pitanja i e, rado ću dati dodatna objašnjenja. Karima je rekla da e, je tu širok raspon pitanja o kojima treba razgovarati. Što se tiče Gibraltara, gospođo Tajler, ja ću E, biti e, ja bi bila prva koja bi poskočila od radosti e, kad bih mogla krenuti u realizaciju dogovorenih sporazuma koji se odnose na Gibraltar. Brexit je međutim nažalost sve to zaustavio. Nadamo se da će se pitanje Brexita uskoro razriješiti i da će dvije e, diplomacije dozvoliti e, da se avijacija ponovno aktivira e, u tom dijelu, ali na to mi nemamo utjecaja, ja bih doista bila presretna da se to ostvari. Mi smo spremni i samo čekamo. A što se tiče zelene e, agende, budući da je nekoliko vas e, to e, spomenulo, kad sam ja došla na ovu poziciju, nismo još bili tako zabrinuti u pogledu onečišćenja Pred pet godina situacija je bila e, puno umjerenija nego što je danas, ali počeli smo koristiti sve moguće e, instrumente koji bi trebali dovesti do ozelenjivanja transporta. I 80% svih ulaganja iz prethodnog razdoblja otišlo je na željeznicu i unutarnje plovne puteve e, kao zelene moduse i e, naravno e, želimo na tome raditi i dalje i e, svakako sva ulaganja trebaju se usmjeriti prema toj takozvanoj zelenoj agendi i Europski standard e, u raznim je portfeljima postala e, ta vizija za nula emisija i to iz dva razloga. Želimo e, pratiti tu ukupnu strategiju energetske unije E, i e, biti što je moguće manje izloženi ovisnosti e, o nafti u EU budući da to nije naš primarni izvor energije. I upravo zato stimuliramo razvoj alternativnih izvora energije i sufinanciramo angažiranje infrastrukture koja omogućuje korisnicima prijevoza pristup E, takvim izvorima. Osim toga imamo ambiciozne e, ambiciozne standarde e, i za osobne automobile i za kamione u pogledu CO2. Možda će sljedeća komisija postaviti još više standarde. Što se tiče vizije nula, Znamo kako to postići i sa 60%, 40% trebamo eh, razviti u narednih 30 eh, godina. Ja sam uvjerena da je ovo moguće ostvariti, ali trebamo suradnju apsolutno svih, eh, a ja sam sigurna da će prijevoz kao sektor nastaviti putem ozelenjivanja. Osim toga, možete mi početi pomoći i u svojim državama članicama u pogledu četvrtog paketa za željeznicu. E, evo, to je nešto što treba provesti i krajem ove godine nadomjestit ćemo 14.000 tisuća e, željezničkih e, pravila koji sad postoje sa samo 1600 i to znači da bi željeznica mogla početi razmišljati u europskim okvirima jer e, trebamo prekograničnu konektivnost i projekte te se nadamo da ćemo uspjeti e, postići punu interoperabilnost u željezničkom sektoru u Europi do 2030. godine. Ja e, vas doista želim uvjeriti da ste i vi e, ključni i potrebni za to. A što se tiče urbane mobilnosti 2600 gradova udružuje se u zajedničkom planiranju dekarbonizacije i projektima e, učinkovitosti. To je subsidijarno pitanje, ali okupljamo se na zajedničkom e, planiranju i različiti alati e, će biti primjenjeni. Sad imamo standard za tehnologiju je za punjače, za e, punjače koji treba biti univerzalni za cijelu Europu, ne kao sada šest, sedam tipova. I e, finsko predsjedništvo će se za to zalagati, zalagati se na e, traženju formule za izračune i trebamo pronaći rješenje koji se temelji na onome što Evropska unija danas nudi. Zastupniče Zile, prošli smo kroz svašta u ovih pet e, godina i sigurna sam da ćemo to i dalje i sa narednim paketom za mobilnost uspjeti e, odraditi i izbjeći te takozvane prazne vožnje o kojima vi govorite. Ja se nadam da će biti još prostora za poboljšanje. Molim vas, surađujte s vijećem. E, I ja također dobivam poruke i pisma iz središnje iz istočne Europe i doista svi razumiju da je ovaj paket e, neophodan, ali naravno ne mogu svi biti jednako zadovoljni s tim. I što se tiče prava e, putnika u željezničkom prometu, Draga Karima i kolege, Finsko predsjedništvo time će se baviti, DigiMove već je E, to uključio u multimodalni e, saobraćaj i e, naravno to se odnosi i na izdavanje karata jednako tako i to je zadaća za vas za idući za vaš mandat, a nadamo se da će Hrvatsko predsjedništvo riješiti pitanje željeznica. Tirol je svakako ozbiljno pitanje. E, četiri države najmanje su za to zainteresirane i e, na e, tjednoj ili čak i dnevnoj bazi to tome posvećujem pozornost. Pozivamo strane za stol, pokušavamo naći zajedničko rješenje, možete i zamisliti da ove četiri države nemaju isti pristup tom pitanju. Evo gdje smo sada u tom pogledu. Procjenjujemo austrijski prijedlog e, i e, upravo sam odaslala jedno pismo s detaljima i tražeći pojašnjenje e, novo, za novi prijedlog i vjerujem da ćemo moći odaslati pozitivniju poruku jedna, jedno moguće rješenje je i e, Brenner koridor i to smo isto tako vrlo e, ozbiljno e, razmatrali, nadam se rezultatima, dakle cestarini za koridor Brenner. Evo, to je sad situacija. Nema puno e, alternativa dok se ne izgradi tunel Brenner, jedna od najvećih europskih investicija koja će biti dovršena do 2027. godine. Bila sam tamo, požurili su s radovima. E, ja sam e, napravila nekoliko obilazaka i da bih pružila moralnu podršku, ali ne može brže nego što može. I tu imamo različite e, izazove, a i mora se misliti na ljude koji žive u e, Tirolu, u dolini Tirola. Mm, pomorske emisije. To ste me Karime na početku pitali. Dakle, mi tu radimo vrlo, vrlo sustavno zadnje tri godine. Dakle, pomorske emisije su u pitanju. I moram reći da smo vrlo sretni da smo se uspjeli usuglasiti sa svim ključnim svim ključnim pitanjima kao što je digitalizacija zagađenja, ali i moguća strateška orijentacija za budućnost sa svim dionicima koji su u to involvirani. E, pomorska dekarbonizacija je jedan od velikih, velikih pothvata i postignuća na globalnoj sceni, ali zato nam treba i globalna suglasnost i sporazumi. Mi smo uspjeli e, dobiti zapravo relativno veliku suglasnost svih sudionika u pomorskom prometu da ne samo da dekarboniziraju, nego da snize kompletnu razinu svih emisija za 50% do 2050. i kompletnu razinu zagađenja. Ali, pričekajte, sa onom klauzulom revizijskom e, smo i još dodali puno ambicioznije ciljeve kako bi oni još prije obećali te, ispunili te obveze. Prema tome, tijekom vašeg mandata će se tom E, puno govoriti. Mi sufinanciramo zeleno, takozvano zeleno pomorstvo i pomorski promet. E, imamo za to nove financijske instrumente na raspolaganju. Zatim guramo digitalizaciju da ide napred i guramo tu onu jedinstvenu mogućnosti za Europu i tu radimo skupa sa Međunarodnom pomorskom organizacijom kako bi to unaprijedili. Digitalizacija će nam pomoći da optimiramo rute, isto tako da bolje upravljamo lukama i imamo bolju kontrolu nad potrošnjom i isto tako će nam biti i lučne kompletne infrastrukture će se kroz to popraviti u europskim lukama i nadamo se da ćemo onda ohrabriti i treće zemlje da krenu tim putem, pogotovo tamo gdje e, naši brodovi pristaju i kamo naši brodovi plote. Mogla bih ja nastaviti s tim, ali doista mi smo dobili jasne jasna obećanja, preuzeli su obaveze svi dionici, mi sufinanciramo ta zeleni, zeleno pomorsku plovidbu, dakle zeleno pomorski E, promet. Hvala lijepa. Hvala vam gospođo Bulc. Ja ću vam morati zagasiti mikrofon ako ne poštujete vrijeme za govor od jedne minute. Na vas gledam gospođo Bilbao. Vi imate sad riječ. Na jednu minutu izvolite. Merci beaucoup. Querida Draga Violeta, puno hvala na e, određenom poslu i znam da si bila u tome vrlo često usamljena jer e, nisi e, imala pravu potporu država članica. Situacija je vrlo e, složena, ali parlament te uvijek pratio i zahvaljujemo na trudu, na naporima koji su uloženi. Što se tiče paketa za mobilnost i meni stižu E, pisma iz sektora e, koji svi e, su svi svjesni da je bolje imati paket za mobilnost nego počinjati od nule. Zanima me kako ti u tom smislu vidiš države članica, članice, misliš li da postoji većina koja želi dalje ići naprijed ovim putem i da postoji dobra ravnoteža? Toliko, hvala. Danielson, la parole est à vous. Thank you, President. Gospodin Daniel, izvolite. Hvala lijepo i hvala povjerenici na svim ovim vašim odgovorima i uvodnom izlaganju. Mislim da ste bili vrlo jasni glede paketa o mobilnosti kao i direktivi o transportu koja se u revizije. Pa me nešto drugo zanima. Koliko sam ja shvatio, sve glavne uprave u komisiji su zapravo zajednički razvile tri nova prijedloga s kojima bi mogla nova komisija odmah krenuti dalje posao. Pa me zanima da li vi imate kakve indikacije o tome koja je to nova tri prijedloga vaša glavna uprava razvila. Koliko smo shvatili, svi su imali takve. Hvala lijepo, gospodin Farondino. Na jednu minutu, molim. Hvala lijepo. Hvala, gospođo povjerenice. Ja sam novi član ovog odbora i u ovo malo dana koliko smo ovdje sam toliko toga pročitao i već vidio što je napravljeno za na promet i na području prometa. I mislim sad treba naravno dovršiti ono sve o čemu ste govorili i sve one otvorene dosije. To je jako bitno da se poboljša promet, ali prvenstveno da se zaštiti naš okoliš i da spriječimo daljnje zagađenje, onečišćenje zraka i svega ostalog. Ja se, da kažem, saista svemu slažem sa onim što je kazano, a mnoga pitanja su mi već ovdje kolege anticipirali, ali sad imam jedno vrlo općenito pitanje. Promatram cijelo vrijeme i vidim da su industrijski i energetski sektor kao i poljoprivreda a, ali i građani u svojim kućanstvima već smanjili svoje emisije za 20%. Ali zašto u prometu stalno rasta? I zašto tu nisu evropske institucije više postigle? To me zanima. E, hvala lijepo da ste pazili na vrijeme. E, biću, biću kratak. Prije svega velike čestitke Violeta vama i hvala na svemu što ste radili. Ja sam novi član, ali itekako sam pratio, a i razgovarao sa starim članovima koji vas puno pozdravljaju i zahvaljuju na svemu što ste napravili. Mislim da ste odlično detektirali prioritete za vašeg nasljednika koji siguran sam hoće nastaviti raditi na njima, a neće imati nisko postavljenu letvicu. Ali ja bih vas nešto pitao. Dakle, možda nije pitanje direktno samo za ovaj odbor, možda samo za vas, ali htio bih čuti od vas jednu preporuku jer dobro ste rekli da promet pokreće ekonomiju. E sada, vis a vis novog programskog razdoblja 21.-27., vis a vis kohezijske politike, mene zanima vaša preporuka u koji točno tip infrastrukture, koji tip prometa ulagati da je najveći povrat novca, odnosno GDP-a. I ušparao sam 8 sekundi. Hvala lijepo gospodine Flego. Hvala vam gospodine Flego, ja ću e, vas e, e, ja ću vas nazivati vašim imenom, a ne prezimenom, to će za mene biti lakše ako mi dopustite. Izvolite. Sami ste rekli da ste na početku svog vremena imali sasvim drugi narativ i da se to onda okrenulo. Kod mobiliteta je bila riječ o slobodi i blagostanju, ali isto tako i onome što može Europa nositi i održivosti. A sad vidimo da je taj upravo grozna situacija za klimu došla u prve redove i da je to prioritet. Ne bi li sad vrijeme bilo da komisija stvari izokrene i drugčije stvari, da mi konkretno definiramo ciljeve mobilnosti, znamo gdje trebamo ćemo biti za pet godina kako bi mogli uopće ostvariti pariške ciljeve, a nakon toga ćemo zapravo deklinirati stvari drugčije. Pa ćemo onda gledati šta ćemo u budućnosti, šta ćemo napraviti sa nepotrebnim velikim projektima, recimo autocestama ili nepotrebnim kao prestižnim recimo projektima u željeznici koji de facto neće dovesti do smanjenja CO2. Kako ćemo onda ići recimo sa modalnim prebacivanjem na e, pomorski promet recimo? Možda zato što imate što imate sva ta iskustva koja ste stekli, možete, dati jedan dobar savjet idućoj komisiji da tu metodološki dobro krene s poslom. Hvala lijepo, gospođa Separne. Gospodin Fidanca, na jednu minutu. Hvala lijepo. Štovana povjerenice, ja sam nov isto ovdje zastupnik, a 2014. sam već e, bio u ovom u ovom odboru i radio sa vašim prethodnikom čak. I mnoge od tih stvari o kojima danas govorimo su i onda već bile zapravo problematične i tematizirane. A sad me zanima nešto što se odnosi prvenstveno na Italiju, ali i na provedbu i realizaciju jednog strateškog koridora u području sredozemlja. E, mislim, nakon godinu dana zakašnjenja se to je jučer tek to je naravno bio problem što je vlada nije imala većinu za to. Tek je jučer dakle data zeleno svjetlo da se napravi ovaj poveznica između Torina i Liona. I premda je taj posao zapravo otišao dalje i premda su dobili sad zeleno svjetlo, rokovi su još uvijek jako kratki, a i pitanje financiranja nije sa svim do kraja raščišćeno. Pa mene sad zanima koji su sljedeći koraci i šta e, konkretno komisija očekuje od talijanske vlade u tom smislu. Hvala lijepo, gospodin Baršet. Hvala lijepo, dobar dan, povjerenice. Hvala vam što ste došli u naš odbor, što ste nam poklonili ovo vrijeme i što ste nam na raspolaganje za ovu važnu raspravu. Ima sve više robe, dobara iz Italije, gotovo 9% e, kompletne robe koja dolazi u ovaj naš, e, da kažemo, trgovinski e, promet dolazi iz Italije. Sad me zanima šta je sa Bartmistom tunelom. A drugo je moje pitanje koje su nove mjere predviđene osim prerade e, direktive o prometu e, dakle financiranje jedne intermodalne platforme i cijelog logističkog lanca. To su bitni strateški elementi kako bi se optimirao e, tok, prometni tok, prometni tokovi svi u Europi učinili i bili učinkoviti. Na kraju šta mislite učiniti kako bi smanjili troškove koji padaju na teret svim operaterima? Hvala lijepo. Gospođo povjerenica, i drago mi je da vas ja mogu pozdraviti i zahvaliti vam na svemu što ste odradili tijekom vašeg mandata u Europskoj komisiji. Moje pitanje bi bilo sljedeće. Koje ste mjere e, poduzeli tijekom ovog mandata, odnosno koje su, a za koje biste mogli reći da su konkretno popravile život evropskih građana. A drugo, zanima me koje su mjere koje ste proveli, na koje ste najponosniji. To će vam sigurno pitanje postaviti i slovenski novinari na kraju mandata. Na što ste najponosniji? A sljedeće pitanje, što ste savjetovali, odnosno što ćete savjetovati slovenskoj vladi na koje bi se prometne projekte trebala koncentrirati ili obnovu stare možda infrastrukture, željeznice i ostalog. I zatim kako mislite da to treba izgledati bolje u ostal, s ostalim prometnim vrstama u Sloveniji? Hvala lijepo. Hvala vam lijepa na ovim e, pitanjima, iako naravno znamo da e, Europa neće davati savjete svakoj državi. Ne želimo reći da je to europski način e, rada nećemo dati slovačko, slovenskom, slovenskoj vladi savjete. Naravno, ova rasprava drugačije. Izvolite. Vous venez nous parler transport. Hvala vam, gospođo predsjednice. Govorili ste o prometu, govorili ste i o ekologiji, imate e, pravo, to je pohvalno, to je zapravo vitalno, to je neophodno da raspravljamo e, i o tome. U vašem govoru ste rekli da ako se zaustavi promet, da će onda i naš gospodarski model propasti, ali vi imate e, globalizacijski model i tu vidimo da su potrebe prometnog sektora nezasitne. Mi smatramo da treba naravno raditi na čistim, učinkovitim načinima prijevoza, ali isto tako i na našim modelima, da se moramo razvijati. Mi smo više za lokalno djelovanje, kao što znate. Ne postoji tu proturječe između ekologije i e, nekog, zar ne postoji tu neko proturječe između ekologije i sustava koji zahtjeva uvijek sve veća e, sredstva. E, gospođa izvolite, nisam vas zaboravila. Mult, komisar, vreau și eu felicit Hvala Hvala na meni je da vam čestitam na vašem radu. moram vam reći da ste vi bili e, jedna od povjerenica koja je bila najviše e, spremna na dijalog s nama, jer to nije uvijek tako. Vi ste također i odgovorili na sva moja pisma. Neću postaviti pitanje vezano za ono što već rečeno. Imali smo rezultate, imali smo i kašnjena, ali e, jedno od vrućih pitanja koje još treba riješiti nakon vašeg odlaska tiče se ovog paketa za mobilnost. A moje pitanje je, ozbiljno mi odgovorite, što mislite što bi bilo optimalno. Da ne govorimo o političkim e, skupinama i drugome, ne. Da govorimo e, tehnički gledano, je li taj paket za mobilnost doista optimalan kako bismo ga ostvarili, kako bismo mogli to riješiti u trijalozima. Hoćemo li imati dobro tržišno natjecanje, hoćemo li imati zagađenje da ili ne, hoćemo li poštivati prava radnika. Jesu ste li uzeli u obzir sve te elemente? Ja, što se mene tiče, nisam potpuno potpunosti zadovoljna s time, ali recite mi možete li, može li se to što je paket poboljšati. Hvala vam gospođo Grapini. E, gospođo tu izvolite, imate jednu minutu. Ne, vi ne želite pruziti riječ u redu. Monsieur Ensley, la parole... Gospodin Ensli, izvolite nam, imate minutu. Um, thank you very much. Um, Hvala vam lijepo. Mogu li zatražiti da se od sada jezik kojeg koriste e, povjerenici e, se malo promijeni jer vi govorite naravno o e, hitnim situacijama kad je u pitanju recimo nečisto zagađenje zraka, ali vi niste dovoljno precizni vi govorite o kaosu, o kompletnom slomu i govorite o jednostavno jednom potpuno nekontroliranom iskorištavanju resursa, neodrživom i o velikoj stopi potrošnje na našem planetu. A sad mene jako brine mm, da kako koji vi koristite jezik u ovom domu. Vi ste tražili da budemo otvoreni, iskreni i odvažni. Pa ja ću biti takav. Šta se recimo, šta što se, šta se dogodilo sa Dieselgateom, šta što recimo onečišćivači ne plaćaju, a to je bilo temeljno načelo, i da se onda vi to pa dovedu, do toga da vi govorite tako, da kažemo panično. ja bih se lijepo molio da recimo sve vi sami povjerenici, ali i da naši, naše šefove naših vlada i država naručite govoriti pravilno, naime da koristite jedan precizan način izražavanja da se vidi koliko je ozbiljna situacija. Hvala vam na ministarstvim riječima. Gospođa Revo, izvolite imate riječ. Grazie presidente, grazie Hvala lijepo. Gospođo povjerenice, hvala lijepo gospođo predsjednice da ste mi dali riječ. Ovih godina smo cijelo vrijeme govorili o popravljanju infrastrukture kako bi smanjili zagađenje. Ali cilj Europske komisije je da do 2030. zapravo pojača još e, infrastrukturu cestovnog prometa i cesta Mene brine da se pritom uopće nije mislilo ni na lokalne ceste jer e, uglavnom sredstva su samo predviđena za velike prometne mreže i koridore. A mislim da to nije dobar sustav. Trebali bi razviti sustav gdje se sredstva e, namijenjena infrastrukturnim projektima isto tako e, kanaliziraju prema lokalnim cestama. Naravno, do 2030. će nastati dobre cestovne mreže, ali ne na lokalnoj razini. Nećete ni lokalne ni regionalne ceste razvijati. E sad, gospođo povjerenice, s obzirom na vaša iskustvo, da li bi se to moglo još nekako u iduću rundu pregovore ubaciti da se i za to pretvore e, različite e, e, novce? E, hvala lijepo. Mi imamo onaj zapravo težak, onaj veliki, veliki e, sukob između 5G mreže i e, velana, odnosno bežičnog interneta kakvog imamo do sada i sad ne znamo koja mreža će ovdje pobijediti. pobjediti. I šta je s vama, hoćete vidjeti neki prijedlog koji će to moći držati ili ćete to prepustiti vašem eh, nasljedniku. Jer eh, mi znamo bez te mreže ne možemo uopće ostvariti ništa od naših cesta kako smo mislili i zanim nas kako vi predviđate se to riješiti. Vi ili vaši nasljednici. Ko će odlučiti? Eh, ja ću biti vrlo kratak. Povjerenice, hvala vam na svim našim naporima zadnjih pet godina. A vrlo sam sretan što smo ovu raspravu počeli voditi nakon izbora, jer mislim da smo došli do točke u kojoj bi trebali apsolutno riješiti paket o mobilnosti. Da smo o tome raspravljali prije izbora, onda bi bila ona rečenica hajmo dovršiti paket o mobilnosti, to je moglo značiti i druge stvari. Međutim, ja se iskreno nadam da ćemo moći neke od vrlo kontroverznih dijelova paketa o mobilitetu uspjeti izbaciti recimo da se bez ikakvog e, razloga recimo od Atlantskog oceana do Crnog mora ne rade stvari koje bi trebala očistiti zrak nego ga još dalje zagađuju i to je moramo na konstruktivan način ovdje razčistiti i riješiti taj problem. Osim toga, paket o mobilnosti blokira mnoge druge dosije, recimo kombiniranom transportu, a za to sam sretan i ponosan da mogu biti izvjestitelj. Prema tome, mislim da tu moramo naći jedan kompromis da se to razriješi. A na kraju, ja mislim da i kao član odbora ENVI, mislim da trebamo ostaviti, ostati skoncentrirani na promet, čak i ako je sad sredina ljeta i ako je užasno vruće. Ne smijemo micati naš fokus. Hvala. E, paket za mobilnost je paket o kojem se odlučuje u odboru za promet, a ne u nekom drugom odboru, bilo da vas se to sviđa ili ne. Dakle, to se događa ovdje u odboru za promet. Gospođo Garcia, imate riječ. Gracias, presidenta. Gracias, comisaria, por su intervención i también por el trabajo de estos años. Aunque... Ja zahvaljujem na određenom poslu. Ja sam nova u ovom e, sazivu i... E, vjerujem da ćemo uspjeti surađivati na način da e, financiranje bude na zadovoljavajućoj razini jer je e, prijevoz e, ključan i čitav ovaj sektor nije dobro ustrojen. Mislim da je digitalizacija ključna kao i automatizacija, a e, čuli smo i od finskog predsjedništva da će se ono e, upravo zalagati za digitalizaciju i automatizaciju da bi se e, mogla dogoditi tranzicija i da zapravo na pozitivan način poboljšamo uvjete. Hvala lijepa, gospođo Mes, izvolite imati jednu minutu. Hvala vam lijepa, predsjednice, hvala vam, gospođo Bulc. 2015. godine smo mogli čuti izjavu o bicikliranju, ta izjava je usvojena kako bi bicikliranje doista e, postao e, e, ravnopravan partner u sektoru prometa. Znamo da dolazi uvijek iznova do da smrtnih slučajeva biciklista, da treba također povećati ulaganje u taj sektor i da imamo povećanje do 2030. godine od 50% udjela ciklista u prometu. Bilo je također zanimljiv dokument vezan u strategiju za biciklizam i stoga je moje pitanje kako vi procjenjujete napredak na tom području vezano uz tu strategiju Europske unije o biciklizmu. Jesmo li već ostvarili e, značajan napredak u proteklih četiri godine? Zatim imam još jedno pitanje o sigurnosti, o sigurnosti na cestama, znajući da smo imali otprilike 26.000 smrtnih slučajeva na cesti u 2017. godini. Koje su vaše namjere što se tiče toga, sigurnosti na cestama? E, isto tako zadnje pitanje, već sam pri kraju svog vremena, vezano uz promjenu e, vremena, ljetno i zimsko račune vremena, mnogi se pitaju što će biti s time. Hvala. Hvala vam, gospođo Mes. Gospođa Donting, izvolite, imate riječ. Um, Hvala vam, povjerenice. Vi ste priznali da uh, je pred nama veliki izazov kako bi ostvarili do 2050. godine onu viziju nula. Uh, unatoč dobrim stvarima koje smo pokrenuli, emisije i dalje rastu. Pitam se, razvojnili ste da imamo nove prijedloge, a čak uh, imamo i tu i plan puta, ali imamo tu e, jedan jaz od 30% vezano uz kako da uopće ostvarimo tu viziju nula. E, mnogo toga je inicirano u vašem mandatu, a nas zanima kako bismo sladili taj jaz. Mislite li možda da trebamo početi gledati na gradove bez automobila i da e, veću važnost e, pridodajemo e, načinu prijevoza koji e, se tiče same energije koja dolazi od vozača, dakle aktivno putovanje. To bi možda bio jedan od načina da popunimo taj jaz. Hvala vam. I zadnji govornik, gospodin Konformeto. Hvala vam, gospođo predsjednice. Savršeno ste to izgovorili. Dobrodošli povjerenice. Ja se pridružujem svemu onome što e, su kolege već rekli. Ja sam jako zadovoljan zbog toga što je talijanska vlada konačno dala zeleno svjetlo za nastavak izgradnje e, trase e, između Torina i Liona. Nije važno samo da se krene sa radovima, to nije važno samo za regije kojih se to tiče, već je to važno i u okviru instrumenta za povezivanje Europe da se konačno pokrenu ti strateški radovi. To je važno i za dosta e, udaljene regije. Ja sam iz Dženove, ali ne želim tu spominjati jedan e, poseban slučaj. Ja dolazim iz onog grada u kojemu e, je pao most. E, dakle, imam tu dva pitanja. Jedno pitanje se tiče sigurnosti infrastrukture. E, tu se radi o tome da se pokrene neki program, neki projekt kako bi se kontrolirala kvaliteta infrastrukture. To bi se ticalo i važnih dijelova infrastrukture, a to bi se ticalo i onih projekata na kojima radimo sada za budućnost. mislim da je to vrlo, vrlo važna tema. Hvala vam lijepa na pitanjima, gospođo Bulc zaprimili ste 22 pitanja, a imate točno 13 minuta, nula minuta. Imate dakle 45 sekundi po odgovoru. Evo, krećemo sada s odbrojavanjem, molim vas da odgovorite na sva pitanja. E, sva ova pitanja koje ste postavili su zaista važna i ako neću uspjeti odgovoriti na sva njih, e, na način. Kao prvo kada se vratite nakon ljetne stanke onda pripremamo jedan dokument sa činjenicama vezano uz to što smo postigli, što je još otvoreno kao pitanje i što vidimo da imamo kao prilike e, na čemu možemo raditi u sljedećoj fazi. Dakle, to je nešto što ćete svi zaprimiti. Dopustite mi da odgovorim na neka konkretna pitanja koja ste postavili a ja mislim da se to dobro, dosta dobro uklapa u tu širu sliku. Kao prvo, mreža TNT-a. Da e, vas podsjetim da smo upravo završili natječaj za e, prijedloge za proširenje mreže TNT-a a na jesen ćemo pokrenuti javne konzultacije. Onda ćemo na temelju toga 2020. godine imati razne prijedloge vezano s to kako možemo e, proširiti trenutnu mrežu transeuropskih prometnih mreža. No, e, moram reći da je i sekundarna, da je sekundarna mreža u nadležnosti država članica. I stoga se trebamo usredotočiti samo na mrežu TNT-a koja jest u nadležnosti Europske komisije. Mislim da ćemo, da nakon one studije učinku, nakon svih prijedloga koje zaprimimo, da ćemo onda na temelju poznatih kriterija pripremiti popis za buduće projekte sa sufinanciranjem. projekt eh, Lion Torino, i vi ste spomenuli neka eh, neke velike projekte, e, pitanje je jesu oni potrebni ili ne. E, naravno, države članice su prije svega te koje to trebaju odlučiti. Države članice trebaju iznati prijedloge, a e, ako nešto predlože, ako doista smatraju da su ti projekti potrebni, onda mi još jednom pogledamo na te prijedloge na temelju zajedničkih kriterija te odgovorimo na izražene potrebe. No, treba reći da smo za sad E, uspjeli čuti i e, govor e, predsjednika vlade Italije koji je rekao da je za projekt izgradnje trase između Liona i Torina, ali ja još uvijek čekam na službeni prijedlog kojeg moram zaprimiti napismeno kako bi onda mogla nastaviti raditi na tome. Postavljeno je dosta pitanja o učinkovitosti, o dekarbonizaciji europskog prometnog sektora. Mm, Biću izrazito otvorena s vama. Znamo za izazove znamo za brojke. E, biljun e, eura troškova godišnje zbog prometa. Predali smo vam jedan dokument gdje pokazujemo kako to izgleda po načinu prijevoza po državi, da vidimo tko e, tu sudjeluje koliko u tome. Na temelju toga ja čvrsto vjerujem da moramo financijski stimulirati one vrste prijevoza gdje imamo najveći stupanj dekarbonizacije, što znači morski putevi, unutarnji plovni putevi i zeleni putevi. 60% e, svog zagađenja dolazi iz cestovnog prometa, a u tih 60%, pak 60% je tu udio emisija od osobnih e, automobila, što znači da moramo potaknuti i e, usluge e, prijevoza putnika putem željeznice, ali to treba e, ostvariti. Mi ne možemo kao komisija izgrađivati željezničke pruge ili pružati te usluge. Dakle, pokušavamo to potaknuti sa sufinanciranjem. To činimo proteklih pet godina i to je jedno od mojih ključnih postignuća. Mi smo uspjeli stimulirati 240 milijardi eura ulaganja u europski prometni sektor u proteklih 4,5 e, godine. Možemo učiniti više, ali za to su nam potrebni projekti e, u koje su e, ulagači pokazali interes. imamo program, treba nam predvidljivost, treba nam transparentnost, trebamo i veliku opredjeljenost, ali su nam potrebni prije svega dobri projekti. I ako, me pita, ako mi postavite pitanje u što da ulažemo, naravno, multimodalnost, da iskoristimo što bolje postojeću infrastrukturu, izgrađujemo e, centre za e, prebacivanje robe e, kako bismo osposobili ne samo e, prijevoz robe, nego i to da i putnici mogu lako prelaziti sa jednog, sa jedne vrste prijevoza na drugi. Da imamo i e, pomorske autoceste, da onda možemo kasnije sa njih prevesti robu na uh, primjerice ceste. Ali koji su moji izazovi? Naravno, logistički prijevoznici mi kažu da željeznice nisu još uvijek pouzdane, da postoje da postoje neke rupe i naravno da onda oni odabiru onu opciju koja im omogućava da pružu uslugu. Stoga mi doista ozbiljno na tome radimo i imamo sada i doprinos od dionika i željezničkog sektora, ali smo prespori. Stoga nam vi morate pomoći na lokalnoj razini da e, četvrti paket o željeznicama e, pretvorimo u e, nešto konkretno da s time ostvarimo rezultate s kojim ćemo s jedne strane povećati učinkovitost, a s druge strane smanjiti stopu zagađenja. Također smo za e, brze vlakove. Želimo do 2030. godine imati e, situaciju da cijelu Europu možemo povezati sa e, klasičnom željeznicom, dakle od 180 do preko 200 km na sat, ali sada gledamo i gdje imamo E, velike potrebe za brzim vlakovima. Gledamo kakva je situacija sa Eurostarom. Kao što znate u proteklom mandatu je Eurostar e, proširio e, svoj paket usluga preko Brisela do Amsterdama. A meni bi bilo doista drago da su svi glavni gradovi ili svi veći glavni gradovi u Europi povezani tako da imamo 500-600 km izgrađenih traka, onda će te željeznice biti samodostatne. Ali tu nema nikoga tko bi to pokrenuo. No mi vidimo poboljšanja. Sa stalnim pritiskom, sa ulaganjem znam da možemo to ostvariti. Stoga nam pomognite u tome da to iskomuniciramo. Komisija je spremna, komisija ovdje ne predstavlja prepreku i zbog toga će se morati ostvariti ti veliki projekti jer bez njih ne možemo povezati Europsku uniju. Zašto je promet u rastu? Zašto vidimo da raste zagađenje? Zato je jedinstveno tržište počelo pokazivati eh, ploda, zato što imamo e, sve veću korist koju kapitaliziramo sa unutarnjeg tržišta i stoga dolazi do sve više prometa unutar Europske unije. Ali ako pritom ne radimo na dekarbonizaciji, onda ćemo naravno imati e, i dalje taj porast i zbog toga moramo imati te alate. Tu se radi o tome da se e, ulaganja E, usuklade kako bismo imali zajedničko dogovorene konkretne e, projekte kako bi mogli provesti unutar tri godine e, sve postupke koji su potrebni, administrativne postupke, da se to počinje ostvarivati. Za to je potrebno određeno vrijeme. Naravno, trebamo između 7 i 15 godina po samoj prirodi tih velikih infrastrukturnih projekata da se oni ostvare. Cestu mogu jako brzo izgraditi, ali mnogo je teže izgraditi željeznicu, tunel i slično. Stoga moramo naravno imati takve strategije koje će, koje će mm, vrijediti za nekoliko mandata. I naravno slažem se s kolegama. Moj E, kolega Kalas mi govori o mnogim takvim infrastrukturnim projektima. Nadam se da će sljedeći povjerenik isto tako preuzeti te ideje jer nam je potrebna ta dosljednost. E, jedna druga stvar je ono načelo da korisnik ili zagađivač plaća. Opet, to je politička odluka tko će plaćati. Hoće li plaćati e, društvo, hoće li plaćati prirode ili hoće li plaćati zagađivač. To će biti žestoka rasprava. Ne samo u odboru za okoliš, već i ovdje u odboru za promet zato što je to sve povezano. I da potreba nam je novi model za promet. Već smo, kao što ste mogli vidjeti, uveli horizontalne prioritete, njih šest u prošlom mandatu. Dakle, dekarbonizacija, to je zagađenje, digitalizacija, inovacije, e, da se usredotočimo na ljude, da mobilnost e, bude nešto što je usredočeno na ljude i e, globalno predvodništvo te ulaganja. To sve kako bismo postigli tri glavna cilja. Kako bi smanjili i upravljali e, vanjskim negativnim troškovima prema onoj viziji nula, da povećamo učinkovitost i kao teče da povećamo povezivost unutar i e, izvan Europske unije i mi smo vjerno pratili e, osvarivanje ta tri cilja. Novi model u prometu bit će digitalni model. Da vrlo kratko odgovorim na onaj e, izazov vezano uz CITS. Bila sam jako razočarana, naravno. Bila sam jako razočarana zbog toga što su lobisti tu djelovali. To nije bilo pravedno. Oni nisu dobro objasnili e, postignuća, nisu, objasnili kako komisija misli provesti jedinstveno europsko nebo i onda na kraju vijeće nije zaustavilo to sve zbog pitanja 5G-a na svam velana, već zbog onog što je njihova pravna služba rekla. I da, mi sada radimo na rješavanju tih problema, te se nadamo da ćemo moći zadržati taj prijedlog na životu. O CITS-u. I želim reći da se tu radi o e, zaštiti života, e, da, svi, e, da svima bude ugodnije u prometu, da isključimo taj ljudski faktor da ljudi ne mogu dovoljno brzo djelovati u situacijama na cesti. To nije usluga, to je funkcija automobila, to je čip koji prenosi informacije o tome što se događa oko vas u svojstvu vozača. Nadamo se da će industrija to preuzeti, da će to nastaviti razvijeti, da će se povećavati pritisak na tržište, a da ćemo istovremeno mi raditi sa tom zajednicom i da ćemo uspjeti poboljšati ono što još treba poboljšati. Ali to nije nešto što je u natjecanju, što se sukobljava sa 5G e, tehnologijom. Nadam se da će to e, uspjeti e, ostati važno i da ćemo uspjeti nastaviti raditi prema tim ciljevima. Jedna stvar s kojom će se jako često baviti je mobilnostka usluga digitalizacija, zatim četvrti paket o željeznicama, e, zakoplovstvo, e, informacijski sustav za unutarnje plovne puteve. Ako se e, paket za mobilnost ostvari, onda ćemo imati to i na području cesta i onda ćemo imati doista prave temelje za korištenje digitalnih usluga. Za to tu se mogu koristiti aplikacije, mogu se skidati i um, uploadati aplikacije, ćemo koristiti integrirane usluge u, na području logistika i pružanja putničkih usluga e, s pomoću tih digitalnih sredstava. I onda mislim da ćete to moći još i nadalje razraditi. Ali molim vas da izbliza pratite nešto na čemu ćete raditi sa ljudima koji se bave tržišnim natjecanjem, a to je e, pitanje zlouporabe novih tehnologija, primjerice poput blockchainova. To je vrlo zanimljiv novi koncept koji je jako prisutan na području prometa i vrlo je e, lako e, stvoriti zatvorene ekosustave sa, potpuno, sa potpunim monopolom. Dakle, trebamo imati otvorene, um, otvorena sučelja za usluge i za ostalo kako bismo promicali i model uh, koji uh, se tiče tržišnog natjecanja. Uh, kad ima mi sada kaže da nemam više vremena. Ako ništa, ja ću vam napismeno se javiti kako bi odgovorila na ova sva druga brojna pitanja koje ste postavili posebice što se tiče paketa za mobilnost. Mislim da je paket za mobilnost dobro pripremljen. Nisam u potpunosti zadovoljna s njim, naravno da ne, još uvijek e, i postoji tu određen manevarski prostor za poboljšanje. Imamo e, bliska stajališta vijeća i parlamenta. Vijeće je spremno na jesen krenuti raditi na tome čim je parlament spreman i doista vjerujem da to možemo zaključiti. Ako e, postoji dobra volja koordinatora s obje strane i onda tu postoji ta mogućnost da se to poboljša i da se ostvari ono što je Europi potrebno. E, na kraju želim zahvaliti Karimi na izvrsnom vodstvu odbora za promet i što je toliko hrabra da je ponovno preuzela tu ulogu. Mislim da će biti od e, ključnog značaja, da će uspjeti zaključiti važan dosijek, da će uspjeti potaknuti dijalog s komisijom te s državama članicama te računam na isto tako i izvrsne koordinatore, e, vidim da su ih sada svi klubovi odredili već i e, mogu reći da će biti na vama da pronađete e, taj zajednički jezik za napredak. Doista moram reći da su ovo bila iznimna vremena u kojima sam vam mogla služiti vama, europskim građanima i drugim dionicima i u tom duhu, neovisno o tom gdje ćemo se ponovno sastati, vjerujem da ćemo nastaviti surađivati. I stoga vam želim sve najbolje e, u vašim budućim projektima i hvala vam lijepa. Hvala vam gospođo Bulc, ali vi ste govorili kao da smo završili s poslom. Ne, ne, vi se vraćate k nama u rujnu, još uvijek nam prestoji dosta pregovora. Mi smo u svakom slučaju spremni na te pregovore. Hvala vam lijepa, gospođo Violeta Bulc. Nemojte nas napustiti zato što ćemo sada prijeći na sljedeću točku. Sur un des points les plus jedna od najvažnijih e, točaka, ako nas napuštate, molim vas da to učinite u tišini, a mi ćemo preći na točku broj četiri. Ako želite izaći, molim vas da to učinite tiho. Hvala. Točka broj četiri. Mm, tu se bavimo savjetnici iz redova socijalista, molim vas. Si vous voulez parler, vous ako želite raspravljati, molim vas na napustite dvoranu. Viktor, molim vas nastavite razgovor vani. U redu mi nastavljamo sa točkom broj 4. E, ključno pitanje za naš odbor radi se o e, općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2020. Svi dijelovi. Naime, vrijeme je stiglo da e, započnemo sa proračunskim postupkom za 2020. godinu. Da vas podsjetim, e, proračun za 2020. godinu e, odgovara zadnjoj godini iz višegodišnjeg financijskog okvira koji je trenutno na snazi, te je to e, zadnji nacrt proračuna kojeg priprema komisija pod vodstvom Jean-Claude Junckera. I vrlo mi je drago što mogu dati riječ našem izvjestitelju, to je gospodin Daniel Freund. Vama ću kao prvo dati riječ, a zatim ću dati riječ izvjestljama u sjeni i zatim ću vam predstaviti vremenske rokove. Gospodine fond izvolite, imate riječ. Uh, Poštovane kolege, Čuli smo danas da na uh, transport otpada 25% emisija stakleničkih uh, plinova. Onečišćenje naših gradova je veliko i emisije su smanjene proteklih desetljeća u svim sektorima osim u transportu gdje su na više razini nego što su bile e, dvije 1990. E, e, godine. Pa prema tome trebamo raditi na tome, a sve države članice pristupile su Pariškom sporazumu i Također, nova predsjednica komisije želi raditi na postizanju ciljeva Pariškog sporazuma za razdoblje do 2050. godine. Pa prema tome stojimo pred ogromnim eh, zadatkom e, i moramo razmotriti kako ćemo postići neutralni e, transport e, do 2050. godine. Trebamo potpunu promjenu u načinu kretanja i to treba nastupiti odmah. Govori se o velikim infrastrukturnim projektima. Tunel Brenner je recimo tako velik projekt koji se godinama gradi i ciljevi koje smo si postavili Pariškim sporazumom zapravo znači da je proračun za 2020. za transport e, za potpuno e, odmaknut od stvarnosti e, i ili idemo prema scenariju u kojem će veliki dijelovi naše planete biti nenastanjivi ili ćemo zaustaviti sve vrste transporta, odnosno mobilnosti koje još uvijek e, ispuštaju stakleničke plinove. Pa prema tome e, mobilnost građana i naše gospodarstvo trebaju se preorijentirati. I unatoč izazovima i dalje se reže i onako mali proračun, a trebamo se boriti sa recimo e, izazovima poput boljeg željezničkog, željezničke povezanosti prekogranične, pa onda e, smanjenje prometa e, kamiona i mislim da time nećemo otkloniti e, zastoj recimo u mojem gradu Ahenu e, željeznička povezanost je, je dakle između e, Njemačke i Brisela takva da ima zapravo uskih grla. Ono što je ključno je da oblikujemo financijsku schemu Europske unije na način da klimatski ciljevi postanu standard i e, zapravo treba e, prestati ulagati u one projekte koji nisu u skladu s tim ciljevima i e, da i klimatska i društvena održivost trebaju biti glavne vodilje i odrednice u našem radu. Naglašavam da što se tiče ulaganja u e, prometnu infrastrukturu, željeznička i e, održivi urbani transport su apsolutni prioritet e, i sigurnosna infrastruktura, čuli smo upravo koliko e, ljudi pogiba na, na cestama, velik broj njih su e, pješači i biciklisti koje trebamo zaštititi. 2020. je također i vrijeme e, za reviziju mandata Europske investicijske banke i e, to će biti vrlo e, važan proces. Komisija je već e, u smislu transparentnosti napravila iskorak da bi se osiguralo da su naši građani obavišteni na adekvatan način na uključenost građana, pogotovo kod velikih infrastrukturnih projekata treba poboljšati i mislim da su paketi za integritet e, uspješno testirani i dalje trebamo raditi na uključivanju civilnog društva i smanjivati rizike od korupcije koji postoje. Hvala lijepa poštovani kolega, osobito izvjestiteljima u sjeni. Hvala gospodine Freund. Gospođo Taler, izvolite. Nacrt proračuna e, u glavi šestoj osam milijuna e, zapravo sredstava e, pre predviđa za transport, a mislim da je pozitivno da se za 2020. uopće iznos povećava. Gospodin Marinesku će e, u naš izvjestitelj u sjeni će e, predložiti dvije vrste amandmana, od toga jednu o mobilnosti e, uz iznose kako su predloženi od Europske komisije i tamo gdje je vijeće smanjivalo odobrena sredstva i isto tako za sigurnost e, zračnog prometa i razmotrit će e, to sve do e, rujna kada slijedi izvješće. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Naravno da je ovo nešto što se nas tiče, proračun je vrlo važan sektor prometa. Ne znam zašto je vijeće iznijelo prijedloge sa rezovima u proračunu za neka područja. Kao izvjestiteljica u Sjeni u ime socijaldemokrata ću ja izneti prijedloge kako bi se proračun ispravio i vratio na razinu koju smo imali prije. Jasno je da imamo tu velike jazove proračunu, to je kolega iz Pučana već, kolegica iz Pučana već spomenula, ali primjerice za 060402 tu imamo za Europsku agenciju za promet isto tako dosta velike razlike u prijedlozima. E, imamo isto i razlike za, u proračunu što se tiče zakupanog sektora između našeg prijedloga i prijedloga vijeća. Jasno je da Proračun kojeg je komisija predložila nije idealan proračun, ali sada kada je vijeće predložilo još i daljne e, rezove u proračunu, onda vidimo da je situacija još i gori. Ja ću podnijeti amandmane s tim u vezi. Hvala vam lijepa gospođo Grapini. E, gospodin Bauza Dijas, izvolite, imate riječ. Muchas gracias. Yo hablaré en español, si les parece. Yo creo que tenemos aquí... ¿Tengo un minuto también, presidenta? Eh,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 Hvala vam lijepa na odgovoru. Gospodin Zile. Dakle, trebamo e, usvojiti takav proračun koji će biti realan, ali i odgovoran, e, te da bude transparentno kako se troše sredstva. E, dakle, pro proračun je u e, većini stavki iz političkog motrišta takav da će se e, financirati veliki infrastrukturni projekti i a sustav je već uspostavljen. Što se tiče e, proračunskih linija, e, imamo određene rezerve prema e, pripremi, i čini nam se da neće biti dovoljno napretka, ali svakako čekat ćemo nacrt mišljenja i onda uložiti nekoliko amandmana na to. Hvala vam, gospođo Kontura. Prometna politika Europske unije je od ključnog značaja za e, nas i o tome ovise mnoge druge politike. Trebali bismo ostvariti e, zajedničko tržište i slobodno kretanje putnika u potpunom smislu. To su sve doista važna postignuća Europske unije. Za tu politiku nam je potreban i ambiciozan proračun, ne samo kako bismo e, završili izgradnju najvažnijih e, koridora, već isto tako i kako bismo se obračunali sa klimatskim promjenama. To bismo trebali imati na umu kada ovdje raspravljamo o europskom proračunu. Želim isto tako reći nešto o pilot projektima, o tome koliko su oni važni za naš odbor. Imamo višegodišnji financijski okvir i tamo imamo važne instrumente za financiranje različitih intervencija i na području turizma. Važno je imati dobru turističku politiku koja će stvarati dodatnu vrijednost, a jednu takvu politiku bismo trebali e, popratiti sa dobrim financijskim sredstvima i trebali smo imati možda i e, posebnu proračunsku liniju za to. E, pilot projekti za poboljšanje svih onih aktivnosti koji se tiču putovanja sa kruzerima, to bi moglo dovesti do mnogih isto tako i socijalnih poboljšanja. Nažalost je tako da Europska komisija nije još niti objavila natječaj za to. I dobro, moram reći da je za nas, za parlamentarne zastupnike, važno to da možemo imati povjerenje u Europsku komisiju te da će se projekti e, pravodobno provoditi. Hvala vam. Bilbao, Bilbao jednu minutu. Sí, gracias, presidenta. Eh, simplemente para manifestar Hvala vam lijepa. Želim samo reći da e, smanjenje koje je predloženo u proračunu zapravo nije prihvatljivo jer digitalizacija, promjena klime i e, ostalo e, zapravo nije moguće rješavati ako vijeće predlaže e, ovakvo smanjenje e, troškova. Mislim da trebamo zauzeti vrlo čvrsto stajalište u tom pogledu u parlamentu jer nećemo moći ništa učiniti protiv ovih izazova niti tim projektima dati dodanu vrijednost. Upravo smo čuli povjerenicu i doista bismo trebali biti kadri ostvariti ono što ona predlaže, a što se turizma tiče mislim da je sasvim jasno da e, tijekom posljednjeg mandata e, se vrlo jasno govorilo o tome da bi trebala posebna proračunska linija ići za turizam i e, svakako u ovom mandatu trebamo napredovati. Hvala lijepa. gospođa Bilbao. E, Dakle, mislimo da e, treba e, nastaviti raditi bez obzira na e, ova ograničenja i smanjenja koje je predložilo vijeće, ali treba se ponašati odgovorno. I kao što je izvjestitelj rekao, trebamo utvrditi koji su to ciljevi prema kojima težimo. I što se tiče pilot projekta, moramo biti u stanju od govoriti na očekivanja europskih građana. Dnevna mobilnost, e, lokalnost, blizina i tako dalje, e, inovativnost i e, imaginacija zapravo su e, ključni i e, evo čini mi se da su Austrijanci već e, zapravo u praksu uveli neke stvari s odličnim rezultatima, a zahtjev koji imamo je vrlo konkretan i vaš prijedlog koji se tiče integracije i tog pa-, paketa za integriranje mislim da je vrlo važan i da će e, biti koristan građanima. E, ja ću postaviti e, pitanje komisiji. Gospodin Sklavec je ovdje? Tu je. Da, ali moja kolega Monten će odgovoriti. Hvala vam, gospođo predsjednice, i dobrodošli sa novim zastupnicama. Ja sam htjela samo spomenuti jednu točku koja e, je konkretna sa onime što ste vi rekli kako bih e, podsjetila da smo bili izuzetno oprezni kada smo pripremali taj proračun za 2020. godinu i da e, se komisija drži onih izvornih e, razina sredstava koji su potrebni, posebice za instrument za povezivanje Europe. Da vas podsjetim prilikom da je to program e, koji je jako dobio smanjena sredstva u e, ovom trenutnom višegodišnjem okviru, umjesto da je svake godine dobivao isti iznos, već od početka e, smo predvidjeli, posebice zbog toga zato što su, je za projekte bilo potrebno određeno vrijeme, da treba imati zapravo dovoljno novaca još i na kraju finanskog okvira morat ćemo ispoštivati neke rokove, ispoštivati dovršetak e, određenih projekata i za to su nam potrebni odgovarajući iznosi. E, naravno, ako imate još i možda preciznija pitanja, onda smo na raspolaganju za odgovore. E, samo da kažem što se tiče vremenskih rokova, da, mi podržavamo ono mišljenje parlamenta koje će se razmatrati do kraja e, listopada i onda ćemo imati 21 dan e, za e, pregovore između vijeća i parlamenta do kraja sudnog gdje će se pokušati pronaći dogovor. Hvala vam. Hvala vam gospodine izvjestitelju. Opet vam dajem sada riječ. I da vidimo malo što ste izvukli iz ove rasprave, od onoga što ste rekli izvjesti u sjeni. Znamo da imamo i određene rokove, dakle što se tiče izvješća e, gospodina Freuda imamo rok za podnošenje proračunskih amandmana koji je 26. srpnja u 12 sati. Ali kao izvjestitelj vi imate zadnju riječ i stoga vam e, dajem sada riječ, izvolite. Hvala vam e, na informacijama, mi ćemo poštivati rokove i imate li bilo kakvi pitanja ili komentara, moja su vam vrata uvijek otvorena e, i dođite, možemo raspravljati e, i o ovim točkama o kojima smo sad razgovarali. Hvala vam. Hvala vam. Amandmani, amandmane treba predati prije 26. srpnja na ovo izvješće. Podsjećam vas da ćemo najvjerojatnije imati raspravu o ovom izvješću e, već u e, prvom tjednu na jesen i gospodine izvjestitelju ako ste e, složni sa mnom, iznijela bih jedan prijedlog, a to je da pozovemo Europsku investicijsku banku ovdje u naš odbor kako bismo, imali detaljnu raspravu o onome što ste vi iznijeli kao vaše ciljeve. Mislim da je to jedan prijedlog kojeg može ostvariti naše tajništvo da vidimo što je s tim projektima i da vidimo možda što je i novo, koji su ciljevi Europske investicijske banke, to je jedan prijedlog. Ako se slažete sa mnom, onda ću to dati kao uput u tajništvu da e, nam to stavi u naš plan rada. Slažete se? Da. Dragi kolege, žao mi je zbog vas. Naime, ovo je e, zadnji put da se vidimo. E, došli smo do kraja dnevnog reda, nema zdanih točaka. Imat ćemo 2. rujna sljedeći sastanak u 15 sati do 18 sati 30, te ćemo se također sastati 3. rujna od 9 do 12 sati 30 minuta, te od 15 sati do 18 sati 30 minuta. Iskoristit ću ove zadnje minute koje nam još preostaju da svima zaželim e, ugodan odmor odmor u kojem ćete se dobro odmoriti naravno, odmor koji bi također trebao biti malo održiv i prije svega odmor koji će vam dopustiti da se vratite u dobroj formi zato što vam mogu reći da e, s početkom jeseni nećemo ketati sa brzim vlakom, nego ćemo učiniti doista velik skok unaprijed, doslovce sa svim ovim zakonodavstvom koje će uslijediti sa svime onime što trebamo zaključiti u smislu izvješća, a isto tako ćemo imati i saslušanja E, sa e, novim povjerenikom ili novom povjerenicom za promet. Dakle, provedite e, ugodne ljetne praznike, odmorite se, želim svima dobar odmor, naravno i tajništvo, odmorite se i vi. Obećajem da ću E, Dominike učiniti sve što je potrebno. Hvala vama i usmenim prevoditeljima koji e, ste radili s nama. Hvala vam na e, radu. Završavamo sa sastankom i ugodne praznike želim.